Państwa dochodzi kwadrans akademicki. Dobar dan. Evo, prošlo je akademskih četvrt sata i sada ćemo započeti sa sastankom. Ponedjeljak je uvijek nekako dan u kojem je teško doći na posao, ali svima želim dobrodošlicu. Želim dobrodošlicu svima koji su prisutni, također i našim gostima danas. Što se tiče dnevnog e, reda, prilazimo na prvu točku. Nema komentara i prigovora, dakle možemo usvojiti dnevni red. Priopćenja predsjednika. Kao što znate, imamo zajedničko saslušanje odbora Agri i Envi o dokumentima vezanim uz Monsanto i glifosat, koje će se održati u srijedu 11.10. u dvorani Jan 2Q2 u 9 sati. Također vas e, podsjećam da ćemo sutra popodne započeti ranije u 14.30. Dakle, prvi dio e, će se ticati znači, stanja stvari, stanja, aktualne situacije u pregovorima sa Mercosurom i taj će se sastanak održati iza zatvorenih vrata. Dakle, neki su rekli da e, postoje neke nedoumice, da nisu baš e, neke stvari sasvim jasne i iz tog razloga smo zatražili E, da imamo sastanak iza zatvorenih vrata. Dakle, to je sastanak koji sam malo prije spomenuo, znači pregovori sa Mercosurom. Možda ćemo imati i nekih dodatnih e, informacija, ali ćemo o tome svemu razgovarati sutra. Danas imamo prijevod na 20 jezika, osim češkog, malteškog, slovačkog i irskog. A sada idemo na usvajanje e, zapisnika sa sjednica od 30. i 31. kolovo za 2017. Ako nema prigovora, onda možemo smatrati usvojenima. A sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Aktualno stanje i izgledi za budućnost za sektore ovčarstva i kozarstva u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je kolegica e, Ester Erans Garcia. Evo želim srdečnu dobrodošlicu danas e, našoj izvjestiteljici, a imat ćemo po pitanju ove teme razmjenu stajališta sa gospodinom Franciskom Marsenom Boskeom, koji je predsjednik organizacije Interovik, to je međustrukovna e, organizacija za ovčarstvo i kozarstvo. Započet ćemo od općeg pregleda stanja u tom e, sektoru. To je mali sektor, ali je iznimno bitan za Europsku uniju. I zato smo pripremili izvješće na vlastitu inicijativu. Naša izvjestiteljica je gospođa Erans e, Garcia iz kluba Pučana. Kao što znate, Ovaj sektor ne proživljava baš e, najlakše dane. Upravo suprotno, mora se suočiti sa jako puno izazova, posebice zbog niske razine prihoda na gospodarstvima, a još jedan problem je i slaba financijska održivost, ovisnost sa izravnim potporama, također i pad potrošnje, iako se u zadnje vrijeme interes e, potrošača za ovu vrstu kvalitetnog mesa povećava. No bez obzira na to, proizvodnost je još uvijek relativno niska. Iz tog razloga ovaj sektor treba nove akcije, nova djelovanja, a kako bismo to mogli napraviti moramo razmotriti trenutnu situaciju. Sada Pozivam eh, današnjeg stručnjaka eh, da nam iznese svoje mišljenje, ali prije toga molim zastupnicu Erans Garciju da nam da uvodno izlaganje. Izvolite. Puno hvala predsjedatelju, predsjedniče. Drage kolege, što se tiče izvješća o trenutnoj situaciji i izadima za budućnost za sektore ovčarstva i kozarstva u Europskoj uniji, za koje sam ja izvjestiteljica, mislim da će današnja rasprava biti iznimno bitna u ovom odboru Agri. E, na ovaj način ćemo, zahvaljujući predsjedniku međustrukovne organizacije ovčarstva i kozarstva, gospodin Marsen, zahvaljujući razgovoru s njim, mi ćemo saznati koje su glavne nedumice i izazovi tog sektora. E, ovčarstvo i kozarstvo su bez sumnje najkrhkiji stočarski sektor u Europskoj uniji. E, budući da je riječ o tome da sve više ljudi odlazi iz tog sektora i da proizvođači stare, a to je nešto što kada se spoji sa e, zdravstvenim krizama s kojima se suočilo stočarstvo u Europskoj uniji, dovelo je do 25 milijuna grla od 1980. godina. Jako je važna uloga tog sektora jer je bitno očuvati sva ta područja u nepovoljnom položaju. To nije samo gospodarski izazov, nego je također i ekološki izazov. Riječ je o sektoru koji je iznimno ranjiv, e, upravo zato što ovisi o potporama ZPP-a i također koji se morao suočiti sa e, stalnim padom potrošnje u proteklih nekoliko desetljeća. Sve to je izazvalo smanjenje proizvodnje koje je u proturječnosti sa e, povećanjem potražnje i proizvodnje mliječnih proizvoda. E, to se duguje upravo veće agilnosti tog mliječnog e, sektora i također s obzirom na promjene koje trpi e, naši, koje trpi znači zbog potrošačkih promjena. Dakle, kada govorimo o potrošnji, od 3,2% po glavi stanovnika je palo na 2%. To je nekakvih 40% smanjenja. Kada govorimo o najvećem proizvođaču, to je Ujedinjena kraljevina koja proizvodja otprilike 40% proizvodnje na razini Europske unije. I zato će Brexit imati vrlo snažan utjecaj na e, trgovinske sektor, na trgovinske tokove u tom sektoru. Kada govorimo o samoodrživosti europske proizvodnje i samodostatnosti, možemo reći da je ona na razini od 86, 87%, ali E, ovče meso i kozje meso je pod velikim pritiskom zbog uvoza iz trećih zemalja, posebice sa Novog Zelanda i Australije. I to se posebice događa u onim kritičnim tjednima, a to je u vrijeme Božića ili Velikog tjedna prije Uskrsa. Također smo mogli nove udarce pretrpjeti zbog Brexita. I također, kada govorimo o koncesijama koje su dane nekim trećim zemljama, uzimajući u obzir da je Ujedinjena kraljevina e, glavni ulaz e, uvoza iz tih zemalja. E, još jedan problem koji zaslužuje našu pozornost su e, razno razne izazovi i napadi na stada od strane mnogih e, životinja kao što su vukovi i medvjedi koji su trenutno zaštićene vrste zbog direktive Habitat. Ja mislim da je to iznimno velik problem i da bismo to trebali obuhvatiti unutar ovog izvješća na vlastitu inicijativu u okviru odbora Agri. S obzirom na trenutno stanje ovog sektora i na poteškoće koje bismo mogli imati u narednih nekoliko godina, ja vjerujem da i Europska unija da bi trebala ojačati e, sve znači potpore u kontekstu e, nove zajedničke poljoprivredne politike. 2015. godine povjerenik Hogan je potaknuo e, kreiranje Europskog foruma za ovće i kozje meso. To je bila vrlo vlažna platforma za rasprave o davanju podrške tom sektoru. 2016. godine imali smo izvješće o tom forumu i to je nešto što moramo uzeti u obzir i to bi se trebalo e, uzimati kao jedno od referentnih točke kako, kako za ovčarstvo, tako i za kozarstvo. E, u tim mjerama su se spominjale e, veće financijske potpore kako bi se potaknula potrošnja i također moramo se više angažirati u tom smjeru. Upravo zato želim čestitati povjerenju Hoganu na njegovom radu i također potaknuti da E, stavimo promičbu e, na unutarnjem tržištu kako bismo potaknuli naše građane da povećaju potrošnju s obzirom da je riječ o tradicionalnoj proizvodnji mesa, ali također da povećamo potrošnju među mladim potrošačima. Moramo također priznati i vrlo važnu ulogu ovčarstva i kozarstva u očuvanju naših područja i prirodnih staništa. E, te potpore bi trebale biti dodane, znači kao dodatak ovim svim subvencijama koje već postoje za ruralni razvoj i također da bi se trebali zadovoljiti i svi uvjeti po pitanju zaštite okoliša. Kada govorimo o pregovorima i o kolektivnom ugovaranju sa proizvođačima, e, taj poljoprivredno-prehrambeni lanac bi trebao biti naš sljedeći prioritet. Morali bismo osigurati proizvođačima e, u sektoru ovčarstva i kozarstva ugovorne mogućnosti u kojem oni će imati sposobnost kolektivnog ugovaranja. Također bismo trebali podržati mlade stočare, mlade poljoprivrednike kroz programe ruralnog razvoja. Na taj način moramo zadržati one specifične potpore koje se E, daju kroz izravna plaćanja, kroz izravne naknade, jer na taj način možemo spasiti i podići ovaj sektor. Postoji čitav niz i drugih mjera, ali ja bih sada htjela prvo saslušati stručnjaka, njegove mišljenje, te također komentare naših kolega iz odbora. I vrlo sam nestrpljiva čuti koji su vaši dojmovi o tome što ćemo danas ovdje čuti. Hvala. za Zahvaljujem vam na ovom e, uvodnom izlaganju koje je bilo poprilično e, opširno. Vi ste ovdje dotakli različite teme koje ćemo sada još produbiti zajedno sa našim stručnjakom. Ja ću sada iskoristiti ovu priliku da vas izvijestim e, da su danas nama u dvorani gosti zastupnika Milera to su gosti koji dolaze iz Augsburga i koje je pozvao zastupnik Miller i koji će sudjelovati u današnjoj e, raspravi. Evo, želim još jednu dobrodošlicu i zahvaljujem vam što ste došli danas k nama ovdje. Evo, izvolite, a sada vi imate riječ, gospodin Marsen Boske. Puno hvala. Evo, prvo bih htio zahvaliti odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta na ovom pozivu. Ja ću evo sada izložiti svoje stajalište i proširiti ono što nam je eh, ovdje izložila kolegica e, eh, Rans Garcia. I zahvaljujem još jednom na pozivu. Ja sam eh, predsjednik Međustrukovne poljoprivredno-prehrambene organizacije za ovčarstvo i kozarstvo Interovik. Ja ovdje zastupam udruženja te zastruge i tako također e, industrijski sektor u tom području. Ja već 40 godina se bavim i proizvodnjom u tom sektoru i također sam osnovao zadrugu prije 37 godina i sada nas ima u toj zadruzi otprilike 1600. E, e, ja sam iz pokrene Aragon u Španjolskoj. 2015. i 2016. godine sam e, sudjelovao u Europskom forumu za sektor ovčarstva i kozarstva koji je pokrenuo povjerenik Hogan i u tom forumu su sudjelovali predstavnici svih zemalja kako bismo raspravili o toj ozbiljnoj krizi koja je zahvatila sektor očarstva i kozarstva. Kao što znate, došlo je do 25 milijuna e, gubitaka, znači grla je izgubljeno, otprilike 25% u proteklih nekoliko desetljeća. E, taj pad je sada e, u, se usporava na sreću u nekim zemljama kao što je Španjolska koja je jedan od važnih proizvođača. Naravno da je kod nas ovči znači kozije meso iznimno bitno, a mi smo imali zapravo 2 e, milijuna grla, a sada smo pali na 800 tisuća grla, a riječ je o tim e, odvojenim e, potporama koje su nam otežale situaciju. No, s obzirom da je došlo do odvajanja potpora e, koje nisu bile više vezane uz zemlju i same uspjehe u proizvodnji, mi smo imali veliki problem i možemo reći da je došlo do pada od 50%. A u e, Ekstremaduri i Andaluziji, znači na jugu Španjolske, situacija je bila približno jednaka. Znači, ta situacija se ne čini baš e, logičnom u trenutku u kojoj smo u Europskoj uniji zapravo u deficitu kada je riječ o e, proizvodnji ovčeg i kozijeg mlijeka. Dakle, riječ je o tome da nismo samodostatni i 88% e, mesa se uvozi sa Novog Zelanda. E, možemo reći da je to iznimno velika brojka, posebice zato što su se u proteklih nekoliko godina povećali e, uvozi e, sirovih proizvoda, zahvaljujući naprednim oblicima tehnologije koji su zapravo izravna konkurencija našoj proizvodnji. I to je situacija koja je pogodila i našeg najvećeg uvoznika, to je Ujedinjena kraljevina a Ujedinjena kraljevina je ta koja prodaje 85 milijuna tona koje su uspjeli proizvesti ostatku Europske unije. I zato sada moramo ponovno pregovarati o tom pitanju, jer ono što ne možemo napraviti, a to je e, zadržati ove kvote koje su trenutno postojeće, jer postoji kvote za Ujedinjenu kraljevinu, a znamo da nakon Brexita to više neće biti održivo, a ne smijemo dopustiti da se poveća uvoz. Ovdje nije samo riječ o uvozu zamrznutog mesa, nego, smr nego sirovog, znači svježeg mesa, koje je još veća konkurencija našoj e, proizvodnji mesa. Dakle, možemo reći da ovdje također e, moramo razmišljati i o drugim tržištima u trećim zemljama, kao što recimo tržište Sjeverne Afrike koje je iznimno dragocjeno. I također moramo razmišljati o širenju našeg izvoza na druga tržišta u svijetu gdje je janjeće i jareće meso iznimno cijenjeno. Dakle, problema, glavni problem ovog sektora je vezan uz nedostatak e, unosnosti ovog posla. Dakle, budući da imamo tako nisku produktivnost zbog cijena koje sve više padaju i koje zapravo su vrlo niske na pragu gospodarstva. I u tom trenutku kada je došlo do odvajanja potpora za proizvodnju e, kako, e, znači kako e, jaretine tako i janjetine Normalno da u trenutku kada neka aktivnost zapravo prestaje biti unosna, onda je proizvođač taj koji e, na neki način mora napustiti e, tu veliku žrtvu i počinje se preorijentirati na neke druge vrste proizvodnje i na taj način dolazi do pada proizvodnje. Možemo reći da je takva mjera ZPP-a donijela znatne štete e, ovom sektoru ovčarstva i kozarstva u eu uniji. Evo, sada sam napomenuo taj problem e, znači usmjerenosti potpora, a drugi problem je taj što su u nekim državama bile znači vezane potpore uz proizvodnju, a u drugim državama toga nije bilo. E, također su e, određeni razni paketi znači tih naknada koje su se dijelile među različitim sektorima i u tom slučaju nije došlo do onih specifičnih e, potpora što je rezultiralo sa potporama koje nisu bile dovoljan pokretač transformacije i tehnološkog napretka. Recimo u Francuskoj su te potpore bile usmjerene prema mladim eh, uskajivačima, prema mladim proizvođačima koji su se usmjerili ili na ekološku proizvodnju ili na eh, znači samo eh, povećanje kvalitete mesa i proizvoda ili također na ona područja koja su u nepovoljnim uvjetima. Isključena su izravna plaćanja za određena područja gdje su ona tradicionalno postojala. Znači to su e, e, zbog previše ili pak e, drveća ili pak zbog previše kamenja su neka područja na kojima, se, na kojima su životinje pasle su bili isključeni iz izravnih plaćanja, što je posebice pogodilo države kao što su Španjolska i druge mediteranske zemlje to su zapravo područja koja nisu toliko unosna za neku drugu proizvodnju i upravo zato Nama su te potpore bile nužne i stočari su ostali bez njih što je iznimno pogodilo taj sektor. A to je nešto što se mora razriješiti što je prije moguće i nadamo se da će revizija ZPP-a 2020. uzeti u obzir taj problem. Također je došlo do ograničenja tih prostora e, e, gdje se mogu obavljati e, paše zbog ekoloških zahtjeva a svi znate da je riječ o vrlo siromašnim područjima i kada je riječ o poljoprivrednim e, terenima, na nekim mjestima se može uzgajati samo jednu godinu, na nekim mjestima se može uzgajati samo dvije godine, a kada je riječ o pašnjacima, neki stočari su odlučili da ipak neće iznajmiti svoju svoje zemljište poljoprivrednicima i da neće dopustiti da ti pašnjaci budu uništeni. Kao što znate, e, riječ je o jako ozbiljnom, ali i e, sektoru koji ima jako puno žrtava i koji je podložan čitavom nizu raznoraznih zahtjeva. Dakle, riječ je o raznoraznim sankcijama, o mjerama koje se moraju e, provoditi, također i kontrola e, veličina, odnosno dimenzija stada, znači čitav niz kompliciranih mjera koje ne dovode do e, povećanja i zapravo pokretanja e, tog sektora, nego su samo birokratsko opterećenje. Ono što bismo trebali uzeti još više u obzir, a to je usmjeriti se na provođenje sankcija. Kada govorimo o, obaveznom izvješćivanju i o obaveznom e, registriranju svih životinja i e, stada, mislimo da je to nešto što je vrlo jednostavno, a što bi se moglo napraviti kako bi naši potrošači imali sva potrebna jamstva da znaju odakle dolazi to meso koje e, kupuju i da su sve zdravstvene mjere ispoštovane. Još jedan od stvari koja je iznimno bitna za stočare je pitanje divljih životinja, dakle eh, onih koje napadaju stada. Evo, e, ova ovdje fotografija je iznimno e, teška, iznimno je ozbiljna, ali je zapravo e, stvarna situacija. Evo, ovdje vidite kako izgleda jedno stado nakon napada Vukova. To je noćna mora i to je ono što želim sada, čime želim sada apelirati na povjerenika Hogana. Dakle, riječ je o životinjama koje su trenutno zaštićene direktivama o staništima i koje, čije je zapravo broj porastao, a oni napadaju naša staništa sada. Nanose veliku štetu i moramo kontrolirati rast broja tih životinja, jer ovo je za naše uzgajivače konstantna opasnost i mnogi od naših ekoloških proizvođača napuštaju proizvodnju upravo zato što je opasnost od divljih životinja e, prevelika. Dakle, imamo e, ovdje sada i potrošnju. Imamo jednu jaku točku, a to je kvaliteta. To je visoko kvalitetno meso u Europskoj uniji i također imamo sva jamstva po pitanju zdravstvenih uvjeta koje su najviša u cijelom svijetu. Naravno e, da je iznimno bitno povezati e, tu priču sa, kako bismo napravili razliku od mesa koje se uvozi sa Novog Zelanda. Osim toga, muslimanske zemlje su najveći uvoznici E, također i neke zemlje u Aziji, znači Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, oni su ti koji posebice cijene kvalitetu naših proizvoda i zato moramo raditi na uklanjanju trgovinskih prepreka koje će nam olakšati e, izvoz i koje će moći potaknuti e, naše proizvođače na još veću proizvodnju. To je jaka točka u našem sektoru. Također i povezanost sa očuvanjem znači okoliša i ruralnog područja. To je još jedna jaka točka, odnosno ta bi područja bila nenaseljena da nema stočara koji se upravo bave uzgojem ovaca i e, koza. E, napravili smo jedno istraživanje među e, strukom koju su priznali, koje je pokazalo da je e, znači ovčje i kozje meso najodrživije od svih ostalih e, od cijele ostale proizvodnje mesa. Povjerenik Hogan se također usmjerio na to i organizirao je četiri sastanka unutar radnih skupina kako bi se utvrdili e, svi problemi, ali ujedno i sve prednosti uzgoja janječeg i jarećeg mesa. I zato smatramo da moramo napraviti korake prema naprijed kako bismo upravo ojačali tu vezu sa okolišem i sa očuvanjem bioraznolikosti a to je nešto što je e, priznato i u okviru e, zajedničke poljoprivredne politike. E, također moramo poticati e, znači povećanje kvalitete i također kolektivno ugovaranje zato što je iznimno bitna uloga udruženja i zadruga. Kao što je rekla jedna e, studija koju je financirala Europska unija na sveučilištu u Nizozemskoj, a stručnjak Bilman ju je proveo, a to je da se cijena znači koja će porasti u jednoj regiji koja će imati visoko kvalitetan proizvod će potaknuti na porast cijena i u drugim regijama. Kada govorimo o ruralnom stanovništvu, e, jako su bitna e, znači vezana plaćanja e, i vezane potpore E, kao što znate, Španjolska je zemlja u kojoj postoji tisuće i tisuće sela u kojima možda preko zime ostaje jedan, dva ili tri stanovnika ili pak e, samo nekoliko obitelji, a to su upravo oni koji uzgajaju ovce i e, koze. Dakle, riječ je o tome da možemo potaknuti i porast stanovništva u tim područjima, da djeca tih obitelji ostaju na tim područjima. Dakle, i kako ne bi to dvoje koje ostane u selima tijekom, tijekom zime bili jedini i također je bitno da osiguramo nastavak tradicije i u mladim generacijama, budući da je ovaj sektor iznimno star i da e, stari kako dob potrošača, tako i dob proizvođača. A mladi su ti koji nemaju nekakvih sklonosti, a to moramo promijeniti. Jedan od e, glavnih aspekata za budućnost ovčarstva i kozarstva je poboljšati znanje, e, istraživanje, inovacije i također prenošenje dobrih praksi. E, trebamo osigurati sve moguće potpore tom sektoru. Dakle, ja sam ovdje bio jedan od stručnjaka na kongresu u kojem se govorilo da zapravo ta zanatska proizvodnja ima budućnost, ali samo uz uvođenje mladih tehnologija. Mladi stočari su ti koji vole novu tehnologiju i koji žele uvesti novu tehnologiju, ali mi moramo potaknuti i naše udruženja i naše zadruge da dobiju potpore kako bi se mogli e, okrenuti ka inovacijama i koristiti nove tehnologije. Moramo raditi također i na dobrobiti životinja, moramo poticati ulaganja u te nove e, korporative, znači te nove zadruge i e, poduzeća. Ono što je bitno, a to je da povećamo zapravo vidljivost, jako je bitno provoditi znači, promičbene kampanje. Mi smo u Španjolskoj u okviru Interovika pokrenuli prvu kampanju 2015. godine koja će završiti u veljači 2018. godine Znači i od 7% e, e, smo došli do 40, znači u 7% e, nakon pada 40% u vrijeme krize 2008. godine mi smo uspjeli podići cijelu proizvodnju i potražnju za jako veliki postotak, a to je zapravo rezultiralo iz istraživanja koje je provedeno u proteklih nekoliko godina. Interovik je sa svojom kampanjom uspio poboljšati percepciju potrošača po pitanju janjetine i jaretine jer su znači, uzgoj mesa povezani sa održivošću i sa visokom kvalitetom mesa. E, takve promidžbene kampanje su se povezale i sa samom transformacijom tog sektora. Dakle, nije ovdje riječ samo o reklami koja je bila iznimno jaka, nego smo mi htjeli pokazati i da e, je riječ o promjenama e, nekakvih uobičajenih načina funkcioniranja u samom trgovačkom lancu i u samom poljoprivredno prehrambenom lancu. Dakle, 46% potrošača mlađih od 40 godina e, su počeli konzumirati e, janjetinu i jaretinu jer su shvatili da ona više odgovara njihovim potrebama. E, to je, e, do tome su doprinijeli i novi načini trančiranja mesa, znači e, rezanja mesa i prodavanja u manjim komadima. Na taj način smo uspjeli modernizirati ovaj cijeli sektor ovčarstva i kozarstva i omogućili smo potrošačima lakšu uporabu. Te promidžbene kampanje nemaju neposredni veliki učinak, nego one upravo računaju na trajnost, znači na dugoročnost. Zato želimo proširiti tu kampanju na iduće tri godine i uključili smo i druge sektore Dakle, ta nova kampanja će biti nastavak ove stare, trajaće od 2018. do 2021. i koja će se usmjeriti baš na, e, sam, na održivost e, tog sektora i također će se usmjeriti na povećanje podizanje svijesti među potrošačima i bez sumnje će biti uspješna. Također, ono što želimo napraviti, a to je i povećati e, percepciju po pitanju cijene i stabilnosti tog sektora. Dakle, želimo učiniti cijene stabilnijima i želimo e, ponuditi e, stalne formate našim e, potrošačima. Dakle, ja sam ovdje i član jednog, e, znači jedne zadruge koja je zapravo započela sa djelovanjem prije 35 godina i znamo koliko je porasla svijest o održivosti proizvodnje janječeg i jarečeg mesa i što još možemo napraviti. Dakle, evo ovdje ću vam dati jedan primjer. Dakle, mislim da je, ovo su znači dvije porcije, 3,80 eura, što je samo po pokazalo e, da ako se nudi u ovakvom formatu mesa, znači u ovakvim rezovima, ovakvim načinima trančiranja, onda se može olakšati i povećati potrošnja. I evo sada za kraj, sada ću vam e, reći da je ključna stvar u cijelom lancu povećanje inovacija. E, naravno da sada ovdje dolazimo u svijet inovacija u svim sektorima, pa tako moraju biti uvedene i u ovaj sektor, ali ovdje moramo još puno toga napraviti kako bismo povećali kako proizvodnju, e, tako i sam standard e, naših proizvođača. Naš ima tisuću i nešto proizvođača u Španjolskoj, 300 njih je pokrenulo nove planove za razvoj svojih gospodarstava i oni su uspjeli u e, prosjeku od znači 9 eura po e, grlu e, su uspjeli povećati na 11 odnosno na 20 e, eura oni koji nisu proveli znači nove planove za razvoj na 28 eura oni koji su proveli te nove planove za razvoj. Dakle, mi smatramo da je to iznimno važan rezultat i da se osim toga moramo usmjeriti i na samo bolju kvalitetu života, ne samo životinja nego također i proizvođača. To je jedan od sektora koji se mora boriti i sa posljedicama klimatskih promjena, zato što dolazi do pojave novih bolesti kao što su e, slinavka i šap, bolest plavog jezika i trebali e, bismo se usmjeriti i na zaštitu tih eventualnih novih bolesti koje bi mogle biti veliki problem i u e, znači ne samom smislu proizvodnje nego također i u trgovinskom smislu. I evo samo za kraj, samo jednostavno možemo reći da svi zajedno, znači kako e, e, javna uprava, tako i trgovinski sektor, tako i sektor proizvodnje e, u ovčarstvu i kozarstvu, ako zajednički dijelama možemo razriješiti sve ove nedumice i razvijati se. Hvala. Puno hvala. Dopustite da vas, e, da sad dajem riječ e, izvjestitelju u sjeni kao prvo, odnosno gospodinu Fondriju. Izvolite, imate dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti gospođi Jeranska Garcia na izradu ovog izvješća i mi već s nestrpljenjem e, čekamo prvi nacrt. Zahvaljujemo i gospodinu Boskevu koji je nam je dao vrlo detaljan uvid u to Rekli ste u uvodu, gospodine predsjedniče, da ovaj sektor nije najveći e, sektor u poljoprivredi, ali da moramo ipak biti pažljivi, zato što, kao što smo čuli, e, je njegova situacija složena i teška. Tu se radi o planinskim e, predjelima i ako želimo govoriti o ruralnim područjima koji su živi, onda moramo se pozbaviti i s tim temama. I stoga je bitno da se, kao što su rekli gospođa Henan Sija i gospodin Boske, usredotočimo i na taj sektor. Kao prvo što se tiče marže i cijene, to ste spomenuli u vašem izlaganju, to je nešto gdje bismo trebali biti jako pažljivi. Ovo je izvješće na vlastnu inicijativu, što znači da to može usmjeriti e, posao Europske komisije u smislu buduće reforme tog sektora također spomenuli ovo pitanje vezanih plaćanja da je važno da tu uzmemo u obzir vašu analizu i ono što ste rekli o tome da trebamo zadržati vezana plaćanja za ovaj sektor jer je to važno. Također ste govorili o promicanju tog sektora. Vidimo da vi na tome naporno i radite i mislim da baš tako možemo i pomoći tom sektoru. A tu imamo dakle dva sektora. Imamo sektor e, ovčarstva i sektor kozarstva, što znači da moramo imati možda jednu strategiju. Tu se govori i o mesu i o mlijeku. I trebamo vidjeti primjerice kakva bi nam trebala biti strategija. Posebice kada pogledamo kakva je cijena za meso koze. Što se tiče grabežljivaca, divljih životinja. Konvencija iz Berna nije nešto što to je nešto što jako utječe na ovaj sektor. To se tiče Francuske, ali su tako cijele Europske unije i to je nešto što je izuzetno ozbiljno. I znam da gospođa Edans Garcia će to uključiti u svoje izvješće, znam da je ona jako osjetljiva na to pitanje, jer je situacija vrlo teška na dijelovima našeg teritorija. Neki proizvođači pate baš zbog tog fenomena napada divljih životinja. Moramo održati i e, promicati taj sektor i to je u tom smislu vrlo važno. Govorilo se i o Brexitu i o trgovini i ti sektori moraju za nas, za, za nas biti osjetljivi sektori, posebice kada se radi o onome što smo recimo izglasali prošli tjedan za Australiju i za Novi Zeland. Hvala vam. Hvala vam. Deset sekundi prije kraja govora ja ću podići čekić i onda ako prijeđete to vrijeme za govor, onda ću vas morati prekinuti. Mislim, vidite isto tako i na ekranu koliko dugo već govorite. Gospođa Haudekamp, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja sam sada mnogo toga čula o tome da želimo potaknuti rast tog sektora, da želimo podržati taj sektor, ali to mi se baš i ne sviđa. Naime, trebamo imati na umu i posljedice svega onoga što čini čovjek. U Nizozemskoj prije nekoliko godina smo imali izbijanje jedne grozne bolesti. Mnogo krava i ovaca smo morali ubiti. Sto tisuća ljudi je oboljelo i nekoliko ih je i umrlo od toga, a mnoge osobe i dalje pate od kroničnih posljedica te bolesti. Ta bolest se zove epizotija. I mislim da je to nizamsko bio pravi skandal. U jednoj studiji se pokazalo da osobe koje žive u blizini e, imanja sa stotinama ili tisuća koza ili ovaca, dakle tu se radi o malim proizvođačima, da onda ti stanovnici u tom području imaju veći rizik da obole od upale pluća i u nekim dijelovima nizozemske zbog toga je sada čak i zabranjeno držanje i uzgoj koza. Ja ću u okviru ovog mišljenja zatražiti da smanjimo potporu za taj sektor. Mislim, osim ako se ne radi o sanaciji. Ali mislim da je sanacija tu najvažniji aspekt. Zatim smo se tako vidjeli e, grozne slike u Nizozemskoj. Primjerice, imali smo jedno imanje na kojima su, je pronađeno mnoštvo ginulih životinja. Često se događa da se i male životinje prerano odvajaju od e, životinje majke i da dođe do patnje životinja. Ja ću to sve naglasiti e, u amandmanima na izvješće. Gospodin Žuzebove e, ima riječ sada. Da, Mislim da je vrlo važno da imamo u ovom trenutku ovo izvješće, zato što postoji nekoliko država gdje je e, taj sektor e, uzgovaca i koza od strateške važnosti, tu mislim na Španjolsku, na Francusku, na Grčku i na neke druge države, e, to je tamo osnovna gospodarska aktivnost u poljoprivredi trebamo govoriti o sektoru mesa u tom smislu, ali isto tako i o sektoru mlijeka. Jer na, mnoge, jer na mnogim tim teritorijima je ta, su te dvije proizvodnje međusobno povezane i mm, mislim da trebamo imati globalan pristup. Imaćemo vremena o svemu tome porazgovarati, a isto tako ćemo moći onda i dobro definirati kakva će biti, e, kako bi trebala biti logika proizvodnje i kako možemo zaštititi e, oznake e, poljoprivrednih proizvoda u tom sektoru. Što se tiče onih napada, grebežljivaca, prije svega napada Vukova, mislim da tu postoji jedna tema o kojoj bismo danas trebali razgovarati, ne na općenit način, nego na vrlo precizan način, a to je da, da vidimo da danas e, postoje različite vrste vukova koje napadaju stada, postoje hibridne vrste među grebežljivicama, a to naravno jako mijenja E, pitanje moramo ispoštovati konvenciju iz Berna i kako se obhoditi s tim gabežljivcima. Mislim da je to važno pitanje jer smo vidjeli kako se u Italiji i u Španjolskoj o tome govori. Vidimo da među tim ima 40% životinja koje su upravo iz takvih hibridnih vrsta. I to moramo na vrlo jasan, na vrlo precizan način e, razraditi, posebice ako ćemo s time onda izaći pred komisiju e, sa prijedlogom. Hvala. Gospodin Egnju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja već 37 godina, čini mi se, se bavim e, općarstvom, ne toliko dugo kao govornik, ali jednu promjenu sam u tom razdoblju primijetio, a to je porast e, muslimanskog stanovništva u Velikoj Britaniji, koji jako vole jednu posebnu vrstu ovca. E, prije potražnja za tim ovcama nije bila toliko velika, a sada e, se posebice ta vrsta uzgaja i to je onda vrlo vrijedna roba, te e, su e, oni često skuplji od drugog vrsta plemenitog, plemenitih vrsta janjeta. Vidimo da 20% potrošnje ovaca dolazi iz muslimanske manjine, koji inače čine samo 4% stanovništva. Govorili ste o nevezanim plaćanjima i to mislim da je zapravo bilo jako dobar pomak zato što sada imamo e, mjere koje su više usredočene na tržište, bolje se brinemo o životinjama i tako dalje. Zatim govorili ste o Brexitu i o tome e, kako Velika Britanija ima trgovinski višak sa Svatkom Evropskom unijom, hoće li to biti problem? Ja mislim da ne, jer čak i ako se na naše meso ovaca podignu velike carinske pristojbe. Mi ne moramo postaviti velike carinske pristojbe za njemačke aute, francuske sireve i druge proizvode kako bi prisilili ostatak država članica Europske unije da dođu do zdravog razuma. Zatim imamo i granicu sa Škotskom i to jest sa, sa Sjevernom Irskom, gdje onda možemo pojačati tu trgovinsku razmjenu. Govori se mnogo i o divljim psima, a mislim da je meni tu omiljena osoba, onaj kolega koji misli da sve ovce treba ponovno vratiti u divljinu. Hvala. Hvala. Sada se već kraće javljate za riječ, to je dobro, molim vas da tako i nastavite. Dakle, maksimalno minutu i pol vas molim. Gospodin Vazo ima riječ. Oui, merci, monsieur le président. Hvala vam gospodine predsjedniče da vam prikažem kako izgleda ovaj sektor i ja bih vam prikazao jedan konkretni slučaj e, jednog uzgoja opca kojeg sam nedavno sa mojim prijateljem Veronom susreo i to je slučaj koji pokazuju sve. On je nažalost rekao da će prestati s tom aktivnostu i sada traži očano nekoga ko će preuzeti njegovo imanje, mislim to je nevjerojatno. E, žali se da su mu banke nekoliko puta odbile kredite i to zbog toga što je kasnio sa plaćanjima, a kasnio s plaćanjima zato što su e, potpore kasnile. To je neprihvatljivo. Znate da je 12-13 mjeseci potrebno da dođu e, sredstva iz potpore do tih uzgajivača, a banke nemaju vremena toliko dugo čekati. Nažalost, od toga pati e, proizvodnja grla. Također, se optužuje taj sektor da je jedan od glavnih za destabilizaciju klime, a zapravo su e, pašnjaci e, ponori ugljika. Mislim da moramo suspendirati e, sporazume o slobodnoj trgovini sa Novim Zelandom i sa Australijom. A prošlog tjedna smo baš e, izradili jedno jako kritično izvješće u ovom odboru. Moj politički klub zastupnika će naravno glasati za obranu poljoprivrede, a to je nešto što smo ovdje svi e, imali priliku izraziti. Hvala vam. Hvala. Zastupnik Aguilera. Zahvaljujem predsjedniče. Želim dobrodošlicu gospodinu Marsenu kojeg poznajem već e, nekoliko godina e, u zadruzi. Priznajem njegov e, jako važan posao koji obavlja u tom sektoru. Pozdravljam i gospođu Eransi, zahvaljujem je zato što mislim da je ovo iznimno važno izvješće ne samo za našu zemlju nego i za Europsku uniju. Želim naglasiti važnost potpora iz ZPP-a u ovom sektoru. Mislim da su one odlučujuće za taj sektor i vjerujem također da u ovoj skupnoj jednoj uredbi e, na kojoj se trenutno radi, na kojoj radi moj kolega Paolo de Castro. E, ja mislim da bismo trebali procijeniti ocjenu učinka ZPP-a, što mislim da Španjolska e, trpi velike poteškoće i da, da je na nanesena velika šteta upravo za taj sektor. Također moramo imati i jasan pravni ugo, znači okvir za ovu vrstu održivog E, stočarstva koje ima jako veliki e, ekološki utjecaj i mislimo da bi oni trebali imati poseban okvir. Zato što je Španjolska nakon Ujedinjene kraljevine zapravo će postati možda prvi proizvođač. Budući da će Ujedinjena kraljevina otići, onda će taj poseban okvir imati jako važnu važnost i utjecat će na čitav sektor. E, veliki izazov e, e, su i upravo mladi, pa ako moramo se usmjeriti na mlade ako želimo da taj sektor preživi. Imaš moju podršku, čestitam ti, surađivat ćemo sa gospođom Ranza, napravimo dobro izvješće za sve. Hvala vam, gospodine Htio bih kao prvo zahvaliti gospođi Ranska Sija koja je dobro i vrlo jasno analizirala situaciju sa e, sektorom občanstva i kozarstva u Europskoj uniji. Htio sam joj zahvaliti zato što je naglasak stavila na tome da je potrebno očuvati e, takvu vrstu uzgoja na osjetljivim područjima. Sada smo u vrlo osjetljivom razdoblju što se tiče Brexita i to će imati posljedice na europsku proizvodnju više ćemo onda uvoziti još iz Novog Zelanda i iz Australije preko Ujedinjene kraljevine. A vidimo da se smanjuje potražnja kako za mlijekom, tako i za mesom iz ovog sektora. Trebamo isto tako tražiti da se primjerenije djeluje u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da bismo trebali biti jako pažljivi e, što se tiče ovog teritorijalnog pitanja. Ja sam se primjerice bavio sa e, tim pitanjem u Pirenejima gdje se htjelo e, ukinuti sa davanjem potpore za e, jednu vrstu uzgoja, a to je zapravo vrlo važno baš za te dijelove teritorija. Dakle, za uzgoj e, gdje e, je stado slobodno. Mislim da je važno da zadržimo naš sektor ovčarstva i kozarstva. Hvala vam. Puno hvala što ste me dali riječ. Imam tri konkretna prijedloga vezano uz eh, izvješće gospođe Herens Garcia. Kao prvo, vrlo je važno za eh, stočare da zadrže potpore onakve kakve su sada i u razdoblju nakon 2020. Osim toga je vrlo važno da Europska unija u e, slučaju ovaca sa 50 na 70% povisi, koza sa 50 na 80% povisi potpore i treći prijedlog je također vrlo važan. Naime, predlažem da se u budućnosti ne mijenjaju isplate, pravila isplate, jer e, od toga i stočari kako profitiraju. Puno hvala što ste me saslušali.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 Radi se o sektoru kojem je teže upravljati nego primjerice e, e, sektorom e, mljekarstva ili uzgojem mliječnih hrava. Zato što se tu radi o teritoriju koji je pogodan za ovčarstvo i kozarstvo. Veliki problem je pa cijena tematični pad cijena za meso, za meso. Prije nekoliko godina moglo se janjeće meso kupiti za 2,50 eura. Sada vidimo da je ta cijena 1,50 euro. To je veliki problem za nas jer moramo naći e, nova tržišta za ovče i kozje meso jer sama proizvodnja nije zapravo toliko složena. Više je e, teže naći tržište e, koje će puniti dobru cijenu za te proizvode. Moramo isto tako potaknuti istraživanje na tom sektoru jer bez e, istraživanja taj sektor neće napredovati. Gospođa Müller. Puno hvala na izlaganjima koja su bila fokusirana prije svega na Španjolsku. Mislim da je vrlo važno naglasiti da i u Njemačkoj postoje mnoge livade na kojima se nalaze ovce i koze i zahvaljujući njima se očuvala bioraznolikost na njima i mislim da države članice E, ne bi trebale ove nevezane potpore gledati na negativan način, već prije svega u okviru drugog stupa bi trebali tu poticati uzgoj ovaca i koza, a za mene je to vrlo važno pitanje i važno pitanje je i povratak vuka. Mi znamo da vuk e, samo napada i da pušta životinje da uginu a mislim da je to sasvim e, neprihvatljivo, da tu ne činimo ništa i problem je taj da ovdje u odbiru Agri uvijek govorimo da smo protiv toga, ali ništa ne činimo kako bi poboljšali njihov status i mislim da ovo izvješće ide u dobrom smjeru, odnosno ide u smjeru zaštite naših stočara. Puno hvala. pan Hvala, a sada gospodin Flanagan, izvolite. Uh, Hvala. Ti, Francisco, na tvom izlaganju. Neovisno o tome radili se o Španskoj ili Irskoj ili u drugim državama, čini mi se da su problemi vrlo slični i često e, imamo rasprave i ovdje, a postoji jedna nit vodilja. Ta nit vodilja u svim tim raspravama je ta da se e, uzgoj e, tih životinja provodi tamo gdje ljudi teško žive, na područjima gdje e, su ljudi siromašni zbog toga moramo što prije nešto učiniti. Više nego što to možda činimo za druge teritorije. Isto tako govorimo o generacijskoj obnovi. Možemo puno govoriti o tome, ali ako nema profita na proizvodu koji se proizvodi i ako osobe ne mogu živjeti od, od tog uzgoja, a mi u Irskoj više nemamo primjerice jedan sustav potpora više za taj sektor, onda nećete moći postići tu generacijsku obnovu. Mladi ljudi vole e, biti imućni, vole imati novac u e, džepu, a ovo to tu ne mogu postići. Moramo potaknuti taj sektor jer je to okolično gledano vrlo održiv sektor, to je najodrživije meso koje omogućava e, da se održi bioraznolikost ti ljudi ne bi trebali e, biti kažnjeni tako što im se kine podršku, već bi zapravo trebali dobiti još više podrške. Isto tako e, za nas u Irskoj su važna ta područja jer se tamo e, održava na životu irski jezik. To su zadnji krajevi u kojima se irski doista aktivno govori. A potrebni su nam ljudi. Ako nema ljudi onda neće nitko tamo govoriti jer kao što znamo samo, samo životinje ne mogu govoriti. Izvolite, gospodin Danta. E, prije nego e, ću zahvaliti gospođi izvjestiteljici, želim zahvaliti gospodinu, gospodinu jer e, vidimo da je on spomenuo pitanje granica između Irske i Ujedine kraljevine i danas na večer ću Mišelu Banjevu upenjeti njegovu poruku i potaknuti ga da nastavi raditi na tome. Treba reći da je britanska granica uvijek bila važno pitanje, a sada smo to dobili potvrdu toga i stoga vam zahvaljujem gospodine Ignju na tome. Zahvaljujem izvjestiteljici na onome što je rekla. Mislim da se tu dobro ukazuje na probleme u e, tim dvijema sektorima. Ali naravno ne možemo u potpunosti ta dva sektora udružiti. Oni se međusobno nadopunjuju, ali su različiti ipak i ne razvijaju se na paralelan način zato što je različita potrošnja. Mislim da je naš govornik ukazao na to da su različiti problemi u sektoru općarstva, da mm, proizvođači nisu dovoljno primjerice organizirani, udruženi. Tu se prije svega radi o proizvodnji u najosjetljivim područjima i zbog toga je to pitanje toliko važno. Dakle, u tim područjima više ne bi bilo nikakve aktivnosti da nema te aktivnosti uzgoja e, i stočarstva. Što se tiče pitanja grabežljivaca, želim gospođi Mile reći da nažalost vuk ubija životinje tamo gdje ga ima u većem broju. I vidim da će iduće ljet to se eh, jedno sudsko putovanje organizirati eh, na temu Gabeževaca u Alpama i možda bilo dobro da se i neki od nas eh, zastupnika priduže na tom putovanju. Thank Gospodin Karti, hvala. Gospodin Egnju, kao netko ko živi doslovce na granici između Irske i Sjeverne Irske i to što ste rekli mm, meni baš nije zvučalo jako poznato, ali činjenica je da će biti gotovo nemoguće zadržati bilo kakvu vrstu granične kontrole na tom području kako bi e, spriječili da e, stada prelaze s jedne ili s druge granice, što je jedan argument da bi čitav otok Irske trebao ostati u EU, kao što su ljudi na sjeveru, dakle u Sjevernoj Irskoj i glasali na referendumu. Što se tiče uzgajivača ovaca, u Irskoj se kaže da otprilike 24% e, irskih e, uzgajivača ovaca da su profitabilni. Mislim, dobro, netki ko vole liberalno tržište bi onda rekli pa ovi ostali treba jednostavno onda odustati i prestati s radom. Ali najvjerojatnije oni koji najmanje zarađuju, imaju najmanje profita su zapravo i oni najvažniji za društvo jer društvu pružaju e, važnu uslugu e, što se tiče e, pozitivnog utjecaja na okoliš kojeg imaju, jer oni održavaju zemlju, a da on, nisu tamo gdje su da to ne rade, onda bi cijena za to bila jako skupa. Isto tako su to E, ona osjetljiva područja u našoj državi, kao što je to slučaj u drugim državama. Moje pitanje je svakog upućeno gospodinu Boskiju je kako da za tu uslugu, počin, e, uslugu e, poduzmemo ono što činimo za druge usluge, dakle da plaćamo za tu uslugu, da imamo neki mehanizam unutar ZPP-a s kojim možemo postići održiv razvoj ovog sektora. Hvala gospodin Hoizling. Sigurno imamo različitu situaciju po ovom pitanju E, u Njemačkoj se to odnosi na manje područje. E, također e, mnogi uzgajivači djeluju na zaštićenim područjima i tamo uzgajaju životinje i zato su to posebna područja. Ja se slažem sa velikom većinom stručnjaka da potpuno razdvajanje, da je to bila greška i da su zbog toga najveće pogođeni sektor uzgoja ovaca i koza i e, mi imamo sada mnoge posljedice i moramo sada razmisliti hoćemo li učiniti e, iznimke za neka područja. Zatim još jedno pitanje kao pitanje Vuka. Trebalo bi pitati stručnjake. Jedni e, kažu da možete mjerama zaštite stada riješiti ovaj problem, ali ja ne vjerujem u to. No što onda? Dakle, gdje moramo povući granicu i kako regulirati broj vukova? Hvala, a sada gospodin Nekov, izvolite. Благодаря, господин председател. Колкото и да не звучи привлекателно за Европейската комисия, секторът наистина... Možda ovo nije privlačno za Europsku komisiju, ali ovaj sektor ipak treba našu pomoć i treba našu potporu i tu bih htio istaknuti nekoliko problema, nekoliko poteškoća koje još nismo spomenuli. Kao prvo što se tiče klimatskih promjena, nema toliko mnogo pašnjaka, što znači da imamo još dodatan trošak za proizvodnju. Zatim što se tiče nelojalnih e, trgovačkih praksi, to je isto tako jedan problem, a i imamo taj problem sa kašenjima u plaćanjima, što se onda odražava na e, e, ponovno ulaganje u E, taj sektor. Još jedan problem tiče se izbijanja bolesti plavog jezika, zatim e, druge bolesti, kožne bolesti, e, bolesti usnih šupina i tako dalje kod životinja. Imanja za ovčarstvo i kozarstvo nalaze se prije svega u, e, planinskim predjelima, a mislim da ih, bismo ih htjeli poduprijeti te da bismo trebali učiniti sektor vidljivim. Zahvaljujem, time smo zatvorili popis. Sada bih zamolio komisiju da izlože svoje mišljenje. Izvolite. Uh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih htio čestitati izvjestiteljici gospođi Ranska Sija na ovom izvješću na vlastnu inicijativu te zahvaliti gospodinu Francesku Boskeu na detaljima koje nam je on pružao. Mi usko surađujemo u okviru foruma za ovce i koze. Tako smo dobro surađivali u proteklih dvije i pol godine. Moram e, reći da smo imali vrlo produktivne sastanke i u tom smislu da smo uspjeli razraditi one glavne točke kojima bismo trebali posvetiti najviše pažnje kada govorimo o ovom sektoru. Posebice bih pritom spomenuo ono pitanje e, marketinga, to ste i vi također naglasili, zatim pitanje ruralnog razvoja i okolišna pitanja, to su pitanja koja su onako međusobno usko povezana, zatim isto tako i pitanje sa identifikacijom ovaca i e, naravno tendencije u smislu potrošnje. To su sve važni faktori koje moramo dobro pogledati, a mi iz Europske komisije pokušavamo e, olakšati e, taj proces. Da spomenem nešto što ovdje nismo spomenuli, to su su, to je funkcioniranje tržišta. Tržište funkcionira i zbog toga što smo uspostavili e, niz e, pokazatelja za pregled nad tržištem, e, na engleskom takozvani dashboards, koji nam pokazuju kako se sektor razvija. Također bih htio spomenuti definiciju to jest činjenicu da trenutno definiramo promotivnu kampanju koju ćemo poduzeti u E, idućih nekoliko godina i e, sigurni smo da ćemo tu za to dobiti i odgovarajuća e, sredstva s kojima ćemo moći još dodatno potaknuti sektor. Imamo u svakom slučaju paket zajedničkih ciljeva, a mi iz službe komisije ćemo vrlo rado na konstruktivan način doprinijeti tom procesu te zaštititi i nadalje interese ovog sektora. Hvala. Puno hvala. Sada da vidim javljaju li se stručnjaci za riječ. Hoćete li još nešto reći? Eh, gracias por Zahvaljujem na mišljenjima koje ste ovdje izrazili. E, većina njih, e, većina vas se slaže s tom potrebom da e, stvorimo novi oblik potpora koji bi bio od neke zajedničke dobrobiti za sektor ovčarstva i kozarstva u Europskoj uniji. Nama trebaju potpore koje će nadići ova trenutna ograničenja potpora koje postoje unutar zajedničke poljoprivredne politike i postojećeg okvira. E, također dijelite i mišljenje po pitanju problema proizvođača, također po pitanju uvođenja e, novih vrsta istraživanja te tehnologija, ali moramo raditi i dalje na tome zato što postoje e, stočari koji se odlučuju napustiti proizvodnju upravo zato što je došlo do pada potrošnje do niskih prihoda, a pogotovo kad je riječ o nepovoljnim područjima. Dakle, e, stvar je o jednom održivom stočarstvu, e, riječ je o očuvanju bioraznolikosti, o očuvanju ruralnih područja, no ako nema dovoljnih poticaja, onda je moguće da e, će i sama znači ekscesivna poljoprivreda, tradicionalna poljoprivreda biti ta koja će na neki način zamijeniti aktivnost stočara u tom sektoru. E, moramo naglasiti i ključnu ulogu zadruga i udruženja, te također i uvođenje mladih stočara e, i upoznavanje tih mladih ljudi sa novim tehnologijama te omogućavanje da ih koriste e, u svojoj proizvodnji. Dakle, to je ono što moramo što prije napraviti u 21. stoljeću. Jako mi je drago da e, sa novim mjerama koje su predviđene u okviru ove skupne uredbe e, da je i samo tretiranje površina za pašnjake nešto što može ponuditi dio rješenja jer bez toga sektor neće moći još dugo izdržati. Promidžba je ključna ali ta promidžba mora biti održana e, povezana sa održivošću samog sektora, što je ono što e, naši potrošači u Europskoj najviše cijene. Mislim da je održivost zajednička tema u svim sektorima cijele Europske unije i također kada govorimo o potporama, one bi trebale biti vezane potpore te uvođenje i e, novih načina proizvodnje u čemu nam mogu pomoći mladi. ne samo po pitanju proizvodnje, nego također i kada je riječ o potrošnju potrošnji. Dakle, neke zemlje već imaju ove mjere koje se tiču e, tih e, novih načina proizvodnje i mislimo da bi trebali razviti i nove strategije i inicijative za cijeli ruralni prostor Europske unije. Hvala. Pani spravzavčini, Hvala, a sada riječ dajem gospođi izvjestiteljici. Puno hvala svima još jednom. Evo, danas nakon ove rasprave mogu reći da e, ste me umirili i da osjećam motivaciju s obzirom na zajedničku zabrinutost svih političkih klubova e, koji su zastupljeni u ovom odboru. A riječ je o temi kojom se ovdje bavimo, a to je budućnost sektora ovčarstva i kozarstva. Za sve nas, ne samo i za Španjolsku, spomenute su ovdje sve države članice. Ja vjerujem da u svim državama članicama postoje neki oblici e, tog stočarstva i da se više manje sve države članice suočavaju sa sličnim problemima i sa sličnim realnostima. A mm, ono što e, nam može olakšati je upravo očuvanje te vrste kulture, ali također i očuvanje ruralnog života i to je ono za što se moramo boriti. A jedna od borbi koja to može doprinijeti je borba za očuvanje našeg ekološkog okruženja i na očuvanje našeg stajališta, e, našeg staništa. Dakle, kada sam čula vaše komentare danas ovdje i kada sam čula izlaganje komisije, drago mi je što i oni e, poznaju tu problematiku i vidjeli smo da su već napravili neke korake u obliku onog Europskog foruma 2015. godine. Umirilo me što su e, mnogi spomenuli problem sa grabeživcima. E, mi smo u Španjolskoj jako puno propatili zbog toga, kao što je rekao gospodin Dantan. U nekim, znači, autornim pokrenima kao što su Kastilje i Leon, to su zaista drame, recimo u Aragonu to su krvave drame, krvave katastrofe. E, mi smo ti koji jesmo za e, znači, ekološku politiku, želimo, ali želimo zaštititi ne samo životinje, nego također i stanovništvo u ruralnim područjima. Mi smo ti koji smo e, uložili jako puno novaca u očuvanje okoliša, ali moramo osigurati i sigurne uvjete kako za gospodarske aktivnosti, tako i za život svih onih koji ovise o tim područjima. Dakle, e, svi znate da smo e, započeli sa izlaganjem stvarnog stanja na e, terenu, a to nam je i sam slučaj danas izložio. ja ću vam na temelju svega toga sastaviti dokument koji ću vam poslati na uvid. Nakon toga moći ćete podnijeti svoje amandmane, a u siječnju 2018. ćemo glasovati na plenarnoj u Strasburu. I bit ćemo ne samo ponosni na to što smo napravili, nego ćemo ujedno i pomoći komisiji da zaista ima na umu u cijeli taj sektor kada će raditi reviziju zajedničke poljoprivredne politike. Jer sektor ovčarstva i kozarstva je iznimno bitan ako zaista želimo osigurati ZPP koja će moći očuvati ruralno područje, koja će moći očuvati stanovništvo koje živi u tom području i omogućiti im rast u budućnosti. Hvala. mi ten Zahvaljujem. Čestitam vam što ste ostali tako mirni. Ne znam jesu li proizvođači tako mirni u Poljskoj, barem nisu kada govorimo o uzgoju ovaca i koza. No postoje proizvodi iz ovog sektora koji su uvezeni u Europsku uniju. Da li se ovdje vode pregovori sa Australijom, Novom Zelandom? Mislim da je to vrlo aktualna tema. I tu postoji jedna specifična dodana vrijednost kada govorimo o mesu i mlijeku ovaca i koza. Dakle, tu je onda i pitanje okoliša. Primjerice, ovce također imaju e, funkciju e, čišćenja tla u planinskim predjelima i postoje također neke neka udruženja proizvođača i mislim da bi to također trebalo uzeti u obzir pri izradi proračuna kako bismo pružili potporu ovom sektoru. Toliko od mene. Hvala izvjestiteljici i našem stručnjaku. Ova tema je doista važna i vrlo je dobro da se danas bavimo njome. I naravno e, još jedan puta želim se svima zahvaliti. Dobro. A sada između 20 22. i 28. 11. ćemo se baviti ovom temom. U siječnju će ovo um, izvješće biti usvojeno u siječnju 2018. A sada nastavljamo sa godišnjim izvješćem o politici tržišnog natjecanja Europske unije. Mi u svoje ime imamo jedno mišljenje koje je izradio gospodin Tibor Sanji. Lijepo da ste ovdje danas s nama. Nadležni odbor je Ekon i također tu je i odluka koordinatora da ovo mišljenje izradimo na temu politike tržišnog natjecanja i godišnjeg izvješća Europske komisije. Prošle godine je gospodin Danta bio zadužen za ovu temu. To je sve jako dobro funkcioniralo. Ovo je doista vrlo važno područje, a ove godine nastavljamo s ovim radom. I sada je klub SND dobio ovo izvješće i gospodin Sanji kojem bih sada odmah dao riječ da predstavi svoj nacrt. Izvolite. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I do agree with you vam lijepo, gospodine predsjedniče, da slažem se s vama da je ovo vrlo važno izvješće. I zapravo, mislim da se svi jako dobro sjećamo toga da smo jako mnogo puta već raspravljali o ovom, ovom izvješću, jer je godišnje izvješće o tržišnoj politici Europske unije, dakle godišnje izvješće, svake godine o tome razgovaramo i danas ćemo govoriti o ovoj tekućoj godini. Htio bih e, vas sve podsjetiti na to da je prošle godine gospodin Dantan izradio vrlo dobro izvješće na dakle glavno izvješće iz odbora Ekon. Naravno, naše rasprave su i pod utjecajem onoga što se trenutno pregovara u okviru omnibusa, ono što radi gospodin De Castro i neki drugi. Dakle, gospodine predsjedniče, mislim da snažna učinkovita politika tržišnog nacionalne Europske unije je uvijek predstavljala kamen temeljac e, za sam europski projekt. A u tome je e, taj poljoprivredni dio od e, nesumnjivo velikog značaja. Vrlo je važno da dobro funkcionira tržište u Europskoj uniji i politika tržišnog natjecanja nam pomaže u tom smislu. Pomaže nam da nema previše koncentracije e, ekonomske moći i da imamo bolje usluge, bolju kvalitetu, veći izbor i bolje cijene proizvoda za potrošače poljoprivredni sektor nije dovoljno zastupljen u dokumentu Europske komisije, a mi smatramo da je sektorski pristup vrlo važan kada se radi o poljoprivrednoj politici. Ta politika eh, omogućava eh, održavanje na životu poljoprivrednog sektora vidimo da je poljoprivredni sektor izložen različitim izazovima pa i klimatskim izazovima i toga bi eh, ZPP trebao zaštititi poljoprivrednike i isključiti neke sektore eh, iz eh, onih mehanizama koji vrijede za tržište. Moramo analizirati trebaju li ti izuzeći biti općenitije, općenitije prirode. Proizvođačke organizacije su vrlo važne a, to pitanje slobode u proizvodnji, u planiranju, u kolektivnom pregovaranju, u prodaji, u izradi ugovora, jesu tako važno pitanje. Nakon Brexita moramo također osnažiti jedinstveno tržište i e, sve treba biti u skladu sa e, europskom politikom tržišnog natjecanja i sa drugim standardima te trebamo harmonizirati i porezne e, sustave među državama članicama. Kao što vidite, ovdje ne navodimo sve točke, možemo još i proširiti izvješće, primjerice možemo vidjeti e, je li dobar smjer omnibusa. Ja ću i e, s vlastnim amandmanima pokušati to napraviti, a molim vas sve da također napravite isto. Nadam se da ćemo opet imati plodonosnu suradnju sve u ćemo ostvariti time kompromise s kojima ćemo usukladiti različite pristupe. Naravno, krajnji je cilj e, olakšati e, živote ljudi e, u poljoprivrednom sektoru. Na kraju krajeva, ako je poljoprivredni sektor izložen riziku, onda bi moglo doći do velikih šteta i u smislu opskrbe hranom. Sažeto rečeno, gospodine predsjedniče, mislim da je glavni cilj e, ove izrade dokumenta to da vidimo kako možemo iskoristiti postojeći pravni okvir kako bismo olakšali tržišno natjecanje s jedne strane u poljoprivrednom sektoru, ali isto tako s druge strane i e, olakšali različite poljoprivredne organizacije, njihov rad To se naravno tiče i e, zadruga i drugih oblika organizacije i udruženja proizvođača. Evo, gospodine predsjedniče, ja sam svima na raspolaganju i vesela me čuti doprinose. Zahvaljujem. A sada gospodin Danta, izvolite. I kao što sam rekao, on se prijavio za riječ i stoga mu sada dajem riječ. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kao prvo bih htio zahvaliti našem kolegi Tiboru Sanju na njegovom radu. Mislim da je to u skladu sa onom što smo već napravili u odboru za poljoprivredu proteklih godina, bilo da se radi o izvješću McGuinness, o izvješću Deleje, o mom izvješću, ali da je to isto tako u e, izravnoj vezi sa onim prijedlozima koje smo dobili krajem 2016. godine od gospodina Vermana e, i od s time da tražimo od Europske komisije da vidi funkcionira dobro lanac. Europski parlament, a i vijeće je e, pozdravilo taj rad gospodina Vermana, te smo htjeli da se to stvari u okviru omnibusa, to smo mi i predložili. Što se tiče ovog izvješća, e, htio bih predložiti izvjestitelju da možda proširimo naše razmišljanja i e, na temu subvencija za poljoprivredni sektor iz jedne država članica jer vidimo da prije dvije, tri godine smo imali e, povećanje u e, subvencijama za poljoprivredni sektor, ali e, same nacionalne omotnice nisu povećane. I stoga vidimo da ta povećana financijska sredstva ne postižu najbolji mogući učinak. To bi se možda moglo povezati sa trenutnim pregovorima o omnibusu. To je povezano i sa onom sljedećom točkom na dnevnom redu, gospodine predsjedniče, jer možemo reći da u ovom trenutku Zahvaljujući radu vijeća i parlamenta, obje institucije su se međusobno poduprele, da izgleda da će konačno doći do sporazuma vezano uz sva ona pitanja za proizvođače i za konkurentnost trebali ponoviti ono što stoji u članku 42. ugovora gdje se kaže da e, pravila tržišnog natjecanja vrijede za poljoprivredni sektor samo u onoj mjeri u kojem to određuju vijeće i parlament e, u skladu sa ciljevima zajedničke poljoprivredne e, politike prema članku 39. ugovora funkcioniranju Europske unije. I stoga ne bismo trebali obrnuti stvari, trebali bismo zadržati na umu duh ugovora. Želim podsjetiti naš odbor također na činjenicu da ovim različitim e, prijedlozima koje smo dobili da je više od polovice danas već e, pokriveno sa interinstitucijskim dogovorom. I zapravo se za prepaštenjem e, sam ustvrdio i tu ne mogu koristiti dovoljno snažnu riječ da postoje neki unutar komisije koji bi htjeli produžiti rok da postoje neke krive informacije o tome što mi želimo napraviti, da te informacije kruže i moram reći da sam izuzetno šokirana radi toga i mislim da je odbor za poljoprivredu jednako šokirano kao i mi kada se radi o nadležnosti zakonodavaca. Podsjećam da su parlament i vijeće organi koji predstavljaju narod i ako službe komisije ne žele poslušati ono što kaže narod, onda je e, na nama e, izabranim zastupnicima da e, ih zastupamo. Imaćemo sada četvrti dijalog i možete biti uvjereni u to da ću ja zadržati stav kao i do sada. Imamo zaključke Verman e, i mi smo ih poduprijeli, te će parlament i dalje podupirati tu istu liniju. Zastupnik Flanagan. A ne, gospodin Ferran. Hvala vam. Možemo li doista govoriti o konkurenciji? Mislim da nema jedinstvenog tržišta u 28 država članica Europske unije. Zapravo, ako makroekonomski gledamo na to, onda možemo vidjeti da sve regije, mislim tu na Kinu, na Brazil, na Kanadu, na Sjedinjene države, sve su te regije dobro shvatile da moraju povećati vlastiti proračun za poljoprivredu. E, kandidat mona Macron je također tražio isto. On je htio 5 milijardi eura e, podrške za francusku poljoprivredu. To je nešto što ću ja sutra postaviti kao pitanje povjereniku Oganu jer imamo jedan zajednički sastanak u e, nacionalnoj skupštini s njim i bilo bi dobro kada bi povednik za poljoprivredu se e, kada, bismo, kada ne bismo imali e, mnogo, mnogo sastanka u isto vrijeme. Danas se svaka država štiti i važno je da Europska unija danas izradi strateški plan kako bi obranila svoju suverenost i e, svoju opskrbu hranom i kako ne bi više žrtvovala poljoprivrednike na uštrb slobodne trgovine. Imamo danas sve više ustupaka u poljoprivrednom sektoru koje, dajemo u pregovorima, primjerice evo sa Australijom, sa cet CETom, sa Mercosurom. To je nešto što ugrožava poljoprivredni sektor Europske unije danas i stoga mislim da ne možemo govoriti o jedinstvenom tržištu mm, i o konkurenciji unutar Europske unije. Mislim da je to preširok pojam i da je to nešto zapravo što danas šteti proizvodnji. Gospodin De Castro. Eh. Zahvaljujem predsjedniče. Iskreno želim zahvaliti kolegi Tiboru Saniju na ovom odličnom poslu koji obavlja i što je e, također e, to, što je također nastavio rad kolege Mišela Dantana u prethodnom izvješću. Ja se u potpunosti slažem sa onim svim primjedbama koje je iznio Michel Danten. Naša skupna uredba, znači taj prijedlog koji je zapravo odbijen, ali je nakon toga usvojen sa e, velikom e, većinom, je jučer naišla i na veliko odobrenje među ministrima poljoprivrede Europske unije. Ja se sada obraćam kolegama iz odbora, posebice kolegama iz glavne uprave za tržišno natjecanje Europske komisije i apeliram e, na ulaganje dodatnih napora kako bi se ojačao međuinstitucionalni sporazum e, koji, o kojem se trenutno raspravlja i koji bi mogao biti zaključen, nadamo se, ovaj tjedan. Dakle, što se nas tiče, smatramo da su potpuno neprihvatljive bilo kakve izlike za odgađanje, zato što postoji sporazum, e, također postoji i konsenzus kada je riječ o velikom broju točaka koje u toj skupnoj uredbi predstavljaju zapravo e, skupnu e, volju ovog parlamenta. Predsjedniče, još se jednom moramo vratiti na teme kojima smo se bavili u proteklih nekoliko mjeseci a to je e, razina koncentracije u kasnijim fazama poljoprivrednih aktivnosti zahtjeva e, posebnu pozornost i također kada je riječ o samim poljoprivrednicima koji se moraju pod svaku cijenu bolje organizirati. Mi smo imali prijedloge koji, o, koji su dobili veliku podršku u okviru te e, skupne uredbe, skupnog prijedloga, a mi znači moramo poljoprivrednike gledati znači E, kao osobe kojima se trebaju ponuditi instrumenti za bolju organizaciju, za bolju organizaciju. Mi smo o tome raspravljali mjesecima, došli smo do konačnog sporazuma i zato apeliram na komisiju da ovaj tjedan dođemo do zaključka, ne do rješenja, nego do pozitivnog zaključka kako bismo osigurali konkurentniju, snažniju i sposobniju poljoprivredu koja se mora moći organizirati naspram svih tih velikih koncentracija aglomer, e, e, konglomerata e, u kasnijim fazama proizvodnje. I upravo zato mislim da nam treba svima zajednička podrška. Hvala. Zahvaljujem. Sada gospođa Müller, izvolite. Puno ti hvala Tibor na ovom izvješću. U ime izvjestitelja u Sjeni Sada govorim u ime izvjestitelja u sjeni gospodina Hujteme, no moramo još odlučiti o ovome zato što mislim da nakon što smo čuli Paola i Mišela o skupnoj uredbi, da e, moramo uključiti i skupnu uredbu i također moramo jasno izraziti svoj stav naspram ekona Isto tako je važno da u lancu opskrbe hranom e, nešto učinimo kada je riječ o nepoštenim e, trgovačkim praksama i ova skupna uredba je jedna stvar, ali isto bismo paralelno e, trebali uključiti svoje argumente kako bismo na kraju imali jako stajalište odbora za poljoprivredu. Hvala. Sada Gospodin Flanagan, izvolite. Eh, Hvala ti na izvješću. Mogu se sjetiti nekoliko članova EPP-a iz moje zemlje koji kada bi pročitali ovo izvješće onda bi napustili Europsku uniju. Govori se o harmonizaciji poreznih sustava. Mislim kad oni to pročitaju onda dožive srčani udar i to doista strašan srčani udar ne omanji zato što ih to šokira. Govori se tako o tome da se uspostavi jednaka pravila za sve i da je potrebno imati proizvođačke organizacije i tako dalje, ali postoji jedan aspekt tržišnog natjecanja koji još treba tu e, nadovezati. Ja sam to spomenula na raspravi sa promjenicom Vestager. To je naime ona situacija gdje smo vrlo pažljivi da ne utječemo na tržišno natjecanje i na način kako funkcionira kapitalizam, ali čini se da istodobno u Irskoj, ali i mnogim drugim državama, trpimo tu situaciju gdje na jednom komadu zemlje možete dobiti 100 eh, eura po hektaru, a drugi poljoprivrednik do ne može dobiti ništa ili može dobiti mnogo manju svotu. Ne zato što je loši poljoprivrednik, nego iz povijesnih razloga. Kada sam to spomenuo povenici Vestager, a moram reći da je ona doista poštena osoba i priznala je da jako malo o tome zna. Mislim da to područje Europske unije i da te institucije i te osobe moraju znati više od toga. Mi u našoj državi, naime, nećemo e, moći kao mali poprivnici iskoristiti e, ZPP i samo će veći proizvođač imati od toga koristi. A mislim da ne možemo prihvatiti e, takva pravila da netko dobije 1000 eura, a druga osoba ne dobije ništa, a svi prodaju proizvode na istom tržištu. Dakle, to, ta pravila nisu prihvatljiva. Puno hvala. Sada ćemo čuti komisiju i to na temu područja, e, na temu e, natjecanja, tržišnog natjecanja. Sada ćemo čuti što misli glavna uprava za tržišno natjecanje i gospođa Hennings, izvolite. Hvala, ja danas predstavljam glavnu upravu za tržišno natjecanje. Hvala vam kao prvo na tome što ste primile na znanje naše izvješće. Izvjestitelju Tiboru Saniju želim zahvaliti na ovom izvješću. Mi smo naravno zabilježili različita pitanja koja su spomenuta u tom izvješću i danas bismo htjeli iz perspektive komisije reći da smo jako posvećeni tome da napuno radimo na tome da mjere iz politike tržišnog natjecanja budu što jednostavnije za poljoprivrednike da im moguće da imaju više koristi od toga i naravno da se postigne rast i e, blagostanje i bolji životni standard. To je ono na što smo se obvezali. I mislim da smo to pokazali kako povenik Hogan, tako i povenica Vestager su bili na ovom odboru, raspravili su određenim inicijativama koje smo poduzeli, stvari na kojima radimo, a usko surađujemo i na tehničkoj razini među službama. Što se tiče uredbe Omnibus, neću o tome govoriti u ovom trenutku jer je godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja i stoga bih e, s ovim zaključila. Hvala. Dobro. U tom slučaju dopustite da vam se zahvalim. I sada bi riječ ponovno dao gospodinu izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče i hvala svim kolegama koji su se javili u krugu ove rasprave. Iskreno rečeno, kao što svi znamo, dosta je normalno da u ovoj fazi, i moram naglasiti da je u ovoj fazi izvješće bilo kratko i sažito, nakon što sam čuo sve primjedbe kolega mislim da neće doći do bilo kakvih nepremostivih e, sukoba u budućnosti u kako dana ili tjedana, koliko ćemo raditi na ovome. Htio bih se vratiti malo na one općenite primjedbe, na općenita shvaćanja u ovom odboru. Moje će izvješće biti izvješće ovog odbora. I Posljedno tome ja sam potpuno se otvoren kao vaš ponizan izvjestitelj na bilo kakve izmjene. I naravno ako dođe do bilo kakvog sukoba, onda je naravno tu moja uloga da pronađem e, kompromis. I vjerujem da ćemo morati naći kompromis, ali postoji jedno veliko ali. Naime, tržno natjecanje nije samo sebi svesishodno. E, politika tržnog natjecanja znači da imamo smjernice kako ćemo organizirati ekonomiju, a unutar ekonomije je poljoprivreda jedan vrlo specifičan sektor. i e, to nećemo nikad izgubiti iz vida. A druga i možda važnija stvar je sljedeća. Istina je da poljoprivreda još uvijek ne iskorištava sve one prednosti koje nam e, nudi ugovor o funkcioniranju Europske unije. I sad se radi o tome da vidimo kako ćemo moći iskoristiti ono što stoji u ugovorima, što stoji u pravilima, kako možemo bolje shvatiti poljoprivredu i tržno natjecanje u sektoru poljoprivrede koje je dosta drugačije od drugih sektora. I na kraju bih rado rekao da smo u prošle dvije, tri godine u ovom parlamentu već barem jednom identificirali da tržišno natjecanje ne može biti važnije od e, socijalnih interesa ljudi u Europi. Dakle, tržišno natjecanje kao takvo ne može zasjeniti e, opće interese građana i e, cijelog to, cijele, te, te biosfere, cijelog tog sustava. I stoga još jednom zahvaljujem svima koji su se javili za riječ i doista vas pozivam da se uključite u ovaj zajednički rad. Hvala vam. Puno vam hvala. Sada ćemo još jedan puta čuti glavnu upravu. A ne, gospođa Garcia se javila za riječ. Dakle, amandmani, amandmane treba podnijeti do 16. listopada u 13 sati, a 7. prosinca će biti usvojeni, a na odboru Ekon će se ovome raspravljati u siječnju 2018. Dakle, time smo završili s ovom točkom. Još jedan puta se želim zahvaliti izvjestitelju i komisiji. I sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je opći proračun Unije i financijska pravila koja se primjenjuju na njega, dakle skupna uredba. Izvjestitelj je gospodin Des. Postoje već i e, trijalozi koji su u jeku. Gospodin Castro je uključen u ime našeg parlamentarnog izaslanstva i gospodin Danta, gospođa Müller. Dakle, dosta smo dobro zastupljeni. Mislim da bi sada bilo najbolje da odmah prepustim riječ kolegi koji iz prve ruke može izvijestiti o pregovorima. Dakle, prije svega u svjetlu e, idućeg predstojećeg trijaloga. Puno hvala gospodine predsjedatelju i oprostite što nisam ranije stigao na sastanak. Dopustite da kratko izvijestim o temi. Odbor za poljoprivredu je stražio pojednostavljenje i e, također je po pitanju e, zajedničke e, uredbe, horizontalne uredbe i nekih drugih e, pitanja zatražio neke ispravke. da sada smo imali tri trijaloga i 27. rujna smo održali mnoge tehničke sastanke. Zadnji trijalog se održao 27. rujna i tu smo ponovno spomenuli vrlo važne teme. Dopustite da kažem da prije 27. rujna je vijeće još nije imalo mandat za većinu točaka, a nakon 27. rujna komisija je e, uključila vijeće prije svega u e, pitanje izravnih plaćanja i e, E, i tu je komisija e, predložila praktična rješenja na kojima se trenutačno radi, no komisija i vijeće nisu učinili nikakve ustupke po pitanju greeninga i to do 16 hektara. I amandmani koji su predloženi vezano uz ekologizaciju su komisija i vijeće na zadnjem trijalogu konačno prihvatili i nadamo se da ćemo u okviru idućeg trijaloga dobiti povratnu informaciju od ovih institucija. Što se tiče potpore za mlade poljoprivrednike, tu imamo potporu svih institucija vezano uz amandmane parlamenta. Nadalje, parlament E, je obranio svoje stajalište da programi za razvoj ruralnih područja e, su na snazi do nove regulacije i to e, van zakonodavnog van ovog zakonodavnog razdoblja i također se govorilo o financiranju koje će ostati ovako kako je sada dok nećemo imati novi parlament. Zatim što se tiče razvoja ruralnih područja, tu će se nastaviti programi, no postoje neke nejasnoće vezano uz višegodišnji financijski okvir i e, vezano uz amandmane Europskog parlamenta na tehničkim sastancima E, se radi sada na izjavi komisije i mogu sasvim jasno reći da meni nije dovoljno ako komisija u takve izjave jednostavno napiše da se nešto namjerava učiniti. Mislim da je to prepovršno. Mi svi imamo dobre namjere u mnogim područjima, ali mi se moramo prilagoditi e, i moramo postati konkretni, prije svega Europska komisija. Što se tiče horizontalne uredbe, tu smo učinili veliki napredak i e, također i e, vezano uz krizne rezerve. Tu ćemo izraditi jednu političku izjavu, prije svega vezano uz financijske mehanizme koje je potrebno poboljšati. U području zajedničke oko uredbe o zajedničkom tržištu, tu smo e, učinili veliki napredak. Gospodin Danto je spretno pregovarao i e, zajednički sa vijećem i komisijom smo iznašli zajedničko stajalište. Uz veliku većinu e, je usvojen prijedlog da se Europska komisija pozove na to da izradi učinkoviti pravni okvir kada se radi o lancu opskrbe hranom. Dakle, Radi se o e, neravnoteži između proizvođača i e, prodaje s jedne i s druge strane. E, dakle, na tome i dalje radimo. Europska komisija se obvezala da će već u prvom polugodištu 2018. izraditi jedan prijedlog i proslijediti ga vijeću i Europskom parlamentu i mislim da je krajnje vrijeme da nešto učinimo jer smo već odavno trebali imati taj prijedlog. Već smo puno o tome raspravljali, dakle vijeće i parlament se ovdje uglavnom slažu, ali postoje neki problemi u Europskoj komisiji. Mm, očito da se glavna uprava ne slaže s ovime, ali ako pročitate ugovore onda možete vidjeti da e, je tu nadležnost više u poljoprivrednom području. Možda bismo morali još jedan puta porazgovarati sa gospodinom Junkerom. U svakom slučaju ovdje nam je potrebna regulativa koja će e, zaštititi ovdje zadruge i proizvođače. Ja sam vrlo zahvalan svojem pregovaračkom timu na odličnom radu. E, dakle, Mihael Danto, gospođa Müller i svima ostalima i drugim e, klubovima svi dobro surađuju i mislim da dobro napredujemo. Idući trijalog je e, navodno i zadnji trijalog, će biti navodno i zadnji trijalog, iako još nisam sasvim siguran o to, ako Europska komisija neće pokazati spremnost na pregovore, onda ćemo imati još jedan trijalog. Imamo još dovoljno vremena kako bismo ovdje pregovarali u ime parlamenta. Imamo vrlo jak mandat i imamo vrlo veliku većinu. Nema nikakvih drugih amandmana tako da mi ovdje doista djelujemo kao tim e, i vrlo ćemo oštro pregovarati i mislim da nas se neće moći prevariti. Moramo iznaći dobra rješenja u interesu naših poljoprivrednika. To je nužno potrebno da učinimo neke izmjene. Puno hvala. Zahvaljujem. Gospodin Tekastr, izvolite. Zahvaljujem. Evo, zastupnik e, i kolega Albert je već e, e, obavijestio komisiju s, našim stajalištima. Ja samo želim naglasiti da smo napravili jako važne korake i htio bih zahvaliti glavnoj upravi Angri Agri na obavljenom poslu do sada i stvarno se nadam da će ove zadnje točke koje su nam još ostale E, da ćemo moći nadići razlike e, tijekom tog posljednjeg trijaloga koji će se održati sljedeći četvrtak 12.10. Ja se nadam da ćemo dobiti i potporu glavne uprave za državno natjecanje, jer upravo se treće poglavlje te skupne uredbe na neki način e, odnosi i na ta pitanja, a vezano je i uz ona čvrsta stajališta oko kojih se slažu i parlament i vijeće. I zato se nadam da neće biti danjih odgađanja, a mi smo ti koji smo spremni nastaviti te pregovore i pregovarat ćemo sve dok mišljenje parlamenta neće znači se u potpunosti složiti sa e, našim stavom u konačnom dokumentu. Zahvaljujem i sad dajem riječ gospođi Senri. Dobro, evo ja se prije svega želim ispričati zato što kada sam došla, izlaganje je gotovo, već bilo gotovo, došla sam sa sastanka odbora e, PESK i nisam mogla prije toga sudjelovati. Dakle, mene sada zanima kada govorimo o amandmanu broj 2 kojim e, se zapravo govori o e, znači o samim e, odredbama iz ZPP-a koliko će one biti i dalje na snazi kada se donese ova skupna uredba. Dakle, to je amandman koji je za nas izmjeno bitan i mi bismo ga u svakom slučaju ne željeli zadržati. E, što se tiče 79. amandmana, 69. amandmana, e, mi se ovdje zalažemo za znači, područja koja su pod pašnjacima i želimo znati eh, hoće li biti osigurane potpore u okviru ZPPA i do koje ste točke došli pregovorima eh, po tom pitanju. I treće, možemo li ojačati ulogu aktivnog poljoprivrednika ili poljoprivrednice zato što su to sa našeg stajališta oni temeljni modeli na kojima bi se eh, poljoprivreda na europskoj razini trebala temeljiti. I za kraj, ja bih htjela samo znati e, gdje smo po pitanju našeg stajališta kada je riječ o jednom neslaganju. Dakle, a riječ je o svim onim prijedlozima koji se tiču e, dodjele javnog novca u e, privatna osiguravateljska društva koja će zajamčiti naknade. Dakle, to su znači neka druga, to, to, to su naša stajališta kada je riječ o prijedlozima koji bi mogli zajamčiti stalan prihod za naše poljoprivrednike i poljoprivrednice. Hvala. Dobro, vidim da se nitko drugi ne javlja za riječ. A ne, ipak, evo, e, zastupnik Dez, izvolite. Ne? Da. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Mikrofon, molim. Bardzo proszę przedstawiciela DG Agri. Dobro, znači sada ćemo dati riječ za predstavnici glavne uprave Agri. Uh, thank you, Good afternoon, ladies and gentlemen. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Dopustim da kažem nekoliko riječi što se tiče našeg stava. Mogu samo ponoviti ono što je rekao gospodin Des, a to je da smo dobro napredovali na prošlim trijalozima i tehničkim sastancima, te smo uspjeli dosta e, nerazjašnjih pitanja e, razjasniti. Kao što izvjestitelj i izvjestitelj većina vas već znate, komisiji je bilo potrebno određeno vrijeme kako bi popravila svoje stajalište vezano uz one amandmane iz Europskog parlamenta koje nisu e, bili sastavni dio izvornog prijedloga. To se tiče ekologizacije i tržnog natjecanja i nekih drugih elemenata. Sad smo s tim procesom završili, to vam mogu evo, penjeti, e, vrlo mi je drago je toga i stoga možemo u četvrtak onda na konstruktivan način pristupiti trialogu te se jako nadam da ćemo uspjeti sa svime zaključiti. Mi smo dosta toga sada već e, dugo poraspravili, sve imamo na sto stolu pred nama i mislim da možemo između e, naših tri institucija izraditi sveupuhvatan e, kompromis koji će biti dobar za ovaj paket. Samo da naglasim nešto što se tiče vremenskih rokova. Naravno da je ovo sasvim dio cijelokupne reforme omnibusa i drugi kolege rade i na većem paketu sa sličnim ambicijama, žele to zaključiti do kraja listopada i stoga mislim da je nama u interesu da što prije uključimo i naš dio u sve to kako bismo ubrzali sveukupni proces. Vezano sve ovo što je gospodin Des spomenuo, primjerice proširenje programa za ruralni razvoj ili izjava komisije o pričuvi za krizne situacije. Tu smo za sve to izašli u susret e, željama Europskog parlamenta. Kad je gospodin Des rekao da je nejasno što se misli napraviti po pitanju proširenja ruralnih programa, da to nije dovoljno dobro. To smo zabilježili Trenutno izrađujemo tekst za e, izjavu komisije, čime mislim da ćemo zadovoljiti Europski parlament, a radimo na sličan način i sa svim e, drugim e, izmjenama koje se zatražili u okviru trijaloga i stoga mislim da ćemo moći dobro raditi u četvrtak. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na ovom vašem javljenju i sada dajem riječ zastupniku Desu. Hvala. Ja ću započeti sa gospodinom Nilom. Želim se zahvaliti na suradnji koju smo uspostavili sa Europskom komisijom. Naravno, mi se ne slažemo uvijek, ali to nije ništa neobično u takvim postupcima. Ako je komisija spremna po pitanju određenih e, pitanja e, još izići u susret, naravno možemo razgovarati o tome, a u parlamentu smo bili svakako brži ovdje u odboru Agri nego u odboru za proračune i mi sigurno nećemo biti krivi za odgodu cijelog postupka. Što se tiče pitanja, drugog pitanja, nisam to baš dobro shvatio kada je bilo riječ o, o pašnjacima no možda mi to možete još pojasniti. Mislim da je situacija vrlo različita od države članice do države članice. Primjerice u Njemačkoj imamo e, zadrugu e, koja pruža također osiguranje protiv tuče i e, to također doprinosi tome da se rizik minimira. Dakle, moramo imati na umu da postoje vrlo različiti sustavi u državama članicama no isto tako e, imamo jednu jasnu odluku ovdje u parlamentu i pregovarački tim se sada vodi e, tim zaključkom parlamenta, dakle neke posebne želje sada ne možemo uzeti u obzir, možemo raspravljati o njima, ali odluka parlamenta je i jasna i tu je i također pregovarački mandat, no e, ja bih vas zamolila ako mi možete još jedan to pojasniti ovo pitanje vezano uz pašnjake. Hvala. Zahvaljujem. Evo, zastupnica Senra koliko sam shvatila, razgovarat će znači, na bilateralnom sastanku sa e, kolegom Desom. Dakle, možete se onda e, izravno dogovoriti s njim. Danas smo zaključili dnevni red, e, sve točke dnevnog reda. Sutra ćemo imati elektroničko glasovanje, zato ponesite kartice za glasovanje. Počinjemo u 9 sati s glasovanjem, a nakon toga ćemo imati sastanak koordinatora. Još jednom zahvaljujem svima i želim vam ugodnu večer. Zahvaljujem i prevoditeljima i predstavnicima Europske komisije te svim sudionicima na današnjem sastanku.